Sjednica prekinuta 3. srpnja ponovno nastavlja. Protokol sjednice od 3. srpnja je na raspolaganju. Imate li nešto, nekih primjedaba ili prigovora zapisniku? Nemate, dobro, onda je time zapisnik odobren i usvojen.